Hvala il presidente la seduta è ripresa dobar dan svima poštovane kolegice i kolege evo rezultata prvog kruga glasovanja preporuke za pregovore o partnerstvu sa Ujedinjenom kraljevinom usvaja se konferencija o budućnosti Europe usvaja se. Politika tržišnog natjecanja, stavak prvi, dio, prvi dio usvojen, drugi dio usvojen, stavak drugi, prvi dio usvaja se, stavak drugi, drugi dio usvaja se. Stavak peti, amandman 20 odbija se. Amandman 14. odbija se, amandman 1. odbija se. Stavak 7. usvaja se, amandman 2. odbija se, amandman 8. odbija se. Stavak 11. prvi dio usvaja se, stavak 11. E, drugi dio usvaja se, stavak 18. odbija se, stavak 22. usvaja se, stavak 26. usvaja se. Stavak 27. usvaja se. Stavak 28. prvi dio usvaja se. Stavak 28. drugi dio usvaja se. 31. prvi dio usvaja se. 31. drugi dio usvaja se. 32. stavak e, usvaja se. Amandman 5. se usvaja. Stavak 34. se ne razmatra. Amandman 44. se usvaja, stavak 36. prvi dio se ne razmatra, drugi dio se ne razmatra, treći dio se također ne razmatra. Stavak 37. usvaja se, stavak 38. amandman 15. se odbija, amandman 21. se odbija, stavak 39. se usvaja, stavak 40. se usvaja, stavak 45. se usvaja, Amandman 9. se usvaja. Amandmani 16. i 24. identični se usvajaju, 47. stavak se ne razmatra. Nakon stavka 47. Amandman 10. prvi dio se odbija, drugi dio se odbaja, odbija, amandman 11. se usvaja, amandman 12. se odbija, amandman 17. se odbija, amandman 25. se odbija, amandman 18. se odbija, amandman 26. se odbija. Stavak 55. prvi dio usvaja se, stavak 55. drugi dio se usvaja, a stavak 55. treći dio se usvaja, a 55. četvrti dio se usvaja, stavak 57. se usvaja, a amandman 45. se usvaja. Stavak 60. se ne razmatra, stavak 72. se usvaja. Stavak 73. prvi dio se usvaja, 73. drugi dio se usvaja, 75. se usvaja, Amandman 13. se usvaja. Stavak 82. i drugi dio se ne razmatra. Također ni prvi dio se ne razmatra, amandman treći, dakle na stavak 90. se e, odbija. Nakon stavka 93. 29. amandman se usvaja, 30. se usvaja, 31. se usvaja, 32. amandman se također usvaja, 33. amandman se usvaja, 34. amandman se usvaja. Nakon stavka 93. prvi dio se odbija. Drugi dio se odbija, amandman 22. Treći dio se odbija, 22. amandman, četvrti dio se odbija. Amandman 35. je usvojen. Amandman 36. se usvaja. Amandman 37. se usvaja. Amandman 23. se odbija. Amandman 38. se usvaja, amandman 27. se usvaja, amandman 19. se odbija, amandman 39. se usvaja, amandman 40. se usvaja, amandman 41. se usvaja, amandman 42. se usvaja, amandman 43. se usvaja, amandman 28. se usvaja, amandman 7. se usvaja, Citat 17. se usvaja, uvodna izjava B, prvi dio se usvaja u prvom dijelu, u drugom dijelu također, zatim uvodna izjava D, prvi dio se usvaja, uvodna izjava D, drugi dio se usvaja. U redu. Evo, to su bili rezultati glasovanja i sad e, prelazimo na drugi krug glasovanja koji će biti otvoren od 14.30 do 15.45 sati. Glasovanje će se odviti putem istog postupka, već smo sve to dobro uvježbali i to smo i primijenili osim toga jutros. Dakle, otvaram drugi krug glasovanja i ponavljam, glasovanje je moguće do 15.45 sati, a rezultati glasovanja će se priopćiti u 18.15. Hvala na suradnji. Evo sada ćemo prekinuti na jednu minutu, a onda ćemo nastaviti sa raspravom. Hvala.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

šengenskom području nakon izbijanja bolesti COVID-19. Podsjećam sve zastupnike da tijekom ove rasprave nije e, moguće prihvatiti pitanja temeljem plave kartice, niti će biti spontanog javljanja za riječ. A sada dajem riječ e, autoru usmenog pitanja, predsjednik odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove, Juan Fernando Fulobesu Aguilaru. Hvala. Pravosuđe i unutarnji e, poslovi su e, za mene doista važni, zato e, želim postaviti pitanje o situaciji u šengenskom području. Zašto o šengenskom području? 14.6.1985. godine je u jednom malom gradiću došlo do sporazuma, a onda je došlo do konvencije iz 1990. i europskog zakonodavstva o Schengenu koji je osvojio i ovaj parlament i koji je sada na snazi. No, moramo govoriti o Schengenu jer Schengen nije u dobrom stanju. Zapravo je sam Schengen u igri. I odatle potječe moje usmeno pitanje. Nama koji radimo u institucijama teško je ponekad objasniti Europi, ali svi mi koji radimo u institucijama znamo da je Schengen e, postignuće koje je najbitnije za Europsku uniju i koje zapravo je jedna od najznačajnijih značajki Europske unije jer on predstavlja slobodu kretanja bez ograničenja i bez diskriminacije među europljanima. Više od 400 milijuna građana koriste taj slobodni prostor, a to su građani Europske unije. No, što to znači? Da eh, je Schengen uređen eh, posebnim eh, graničnim zakonikom koji je obvezujući za zemlje članice i koji se može također razmatrati i sudovima u donošenju odluka o europskom državljanstvu. Naravno, imali smo sada situaciju bez presedana COVID-19 tijekom koje je došlo do zatvaranja unutarnjih granica i e, upravo stoga smo dali ovom usmenom pitanju ovaj naslov, odnosno situacija u šengenskom području nakon izbijanja bolesti COVID-19. Što se događa u Schengenu nakon Covida? Zemlje članice su požurile usvojiti unilateralne mjere koje nisu međusobno usklađene. Ponovno su uvedeni granični postupci na unutarnjim granicama i to je dovelo također i do dugotrajnog čekanja na granicama, došlo je do zastaja u opskrbi i također do zastoja u kretanju sezonskih i prekograničnih radnika. Mi trebamo govoriti o svim ovim problemima i stoga smo istaknuli sljedeće. Smatra li komisija da ova nametnuta ograničenja su u skladu sa graničnim zakonikom o Schengenu? I tu imamo tri načela, međusobno povjerenje, solidarnost, ali i potreba za poštovanjem e, vladavine prava. E, I, e, Istina je da od ponovnog uspostavljanja nadzora na granicama se često pozivalo na unutarnji red i mir i sigurnost ali nikad se nije pozivalo na zdravlje. To je e, spomenuto samo u zakoniku kada je riječ o uspostavi kontrole nad vanjskim granicama, ne unutarnjim. Zato postavljam pitanje koji je to plan ponovne uspostave slobodnog prostora Schengena? Dakle, kako možemo osigurati da ove nadzori i planovi budu doista prevremeni i izuzetni sa čvrstim rokovima? Također, koje praktične mjere možemo poduzeti kako bismo osigurali koordinaciju koju će voditi komisija? Trebamo se pozvati na ugovore i na europsko pravo kada se suočavamo sa ovim izazovima. Želim zahvaliti skupine za nadzor Schengena pod vodstvom predsjednice Fajon na njihovom radu. Dakle, ovaj eh, prijedlog eh, rezolucije i ovo usmeno pitanje se obraćaju komisiji. Dakle, nisu potrebne unilateralne mjere, nego vidite. Evo, ispričavam se slogan, e, kao što znamo, je Black Lives Matter. I naravno, ti su životi važni, ali važan je također i Schengen. Važno je i europsko pravo. Europsko pravo je bitno i u kriznim razdobljima. Europsko pravo mora zaživjeti upravo u krizama i iz takvih situacija moramo izvući pouke pravo je važno upravo u kriznim trenucima i naročito u doba COVID-19. I upravo zato ćemo ovo usmeno pitanje zaključiti jednom rezolucijom e, kojom se nastoji ponovno uspostaviti Schengen u punom obimu jer je to jedno od najvećih postignuća u povijesti Europe. Hvala. Hvala predsjedniku Juana Lopesu Aguilaru. A sada u ime vijeća riječ ima ministrica Brnjac. Izvolite. Thank Hvala gospodine predsjedatelju, uvaženi zastupnici. U proteklih nekoliko mjeseci Europska unija se suočila sa najtežom krizom od postanka. Osim ljudskih života, pandemija je ugrozila i određene elemente europskog projekta poput unutarnjeg tržišta i slobode kretanja. Sigurno ćete se svi složiti da je ovo bilo vrlo teško razdoblje i stoga se nastojalo usporiti i na kraju zaustaviti širenje virusa. U tu svrhu brojne zemlje članice bile su prisiljene donijeti zakonodavne i praktične mjere koje su imale veliki učinak na slobodu kretanja i u tom kontekstu ponovno uvođenje nadzora nad granicama se smatralo neophodnim e, među nekim zemljama članicama koje već i prije pandemije su pokazivale veliku skepsu prema e, primjeri takvih mjera. Prema e, graničnom zakoniku u Schengenu uvođenje privremenih kontrola nad unutarnjim e, granicama je posljednje pribježište kao reakcija na ugrozu zdravlja i to može se uvesti na diskreciju zemalja članica. Naravno, primjena tih mjera e, se e, temelji na udovoljenju uvjetima koji su utvrđeni odgovarajućim propisima niti jedna zemlja članica nije ukazala ni na jedno pitanje u vezi sa pridržavanjem tih uvjeta. Također želim naglasiti da od izbijanja pandemije sve zemlje članice su neumorno surađivale sa političkim vodstvom vijeća i e, uz potporu komisije su nastojale ublažiti popratne učinke e, ograničavanja slobode kretanja na građane. Također, zemlje članice su prioritetno usvojile potrebne mjere kako bi osigurale slobodu um, prolaska osobnih roba poput zaštitne opreme, lijekova i e, također kako bi osigurale kretanje kritičnih e, prekograničnih radnika i povratak njihovih državljana. Istovremeno su zemlje članice koordinirano primijenile ograničenja na bilo koje nepotrebna putovanja u Europsku U drugoj fazi kako je započelo poboljšanje zdravstvenog stanja, zemlje članice su počele popuštati mjere i počele su raditi na ponovnoj uspostavi i potpune slobode kretanja u Europskoj uniji. To popuštanje mjera također uključuje i isključivanje nadzora na granicama i zamjenu sa alternativnim mjerama poput policijskog nadzora na teritoriju zemlje članice zemlje članice uz potporu komisije se e, zalažu za primjenu bilo kakvih mjera koje su još privremeno potrebne i to u skladu sa načelima razmjernosti i nediskriminacije. Većina zemalja članica i zemalja koje su pridružene Schengenu su ukinule unutarnje e, granice i ograničenja putovanja sredinom lipnja, a ostalo će uslijediti do kraja ovoga mjeseca. Svjesni smo od toga da još treba poduzeti niz koraka, naročito e, kada je riječ e, o ukidanju dodatnih ograničenja na e, vanjskim granicama. Ukidanje nadzora nad unutarnjim granicama koje se odvijalo koordinirano je pokrenuto bez velikih problema i to dokazuje da su zemlje članice spremne na ponovnu uspostavu šengenskog prostora. Nadam se da možemo iskoristiti ovaj pozitivan zamah e, uz prijedloge koje očekujemo komisije u pogledu pravnog okvira za nadzor granica kako bismo pokrenuli raspravu između zakonodavaca o ovom ključnom pitanju, odnosno o očuvanju šengenskog prostora. E, sve dodatne mjere za nadzor unutarnjih granica treba formulirati na način kako bi se pružilo vjerodostojne odgovore na prijetnje javnom redu i miru i ugroze zdravlja. To trebaju biti strogo nužne i proporcionalne mjere u zemljama članicama i ne smiju dovesti ni do kakve zlouporabe tijekom njihove primjene. Hvala vam lijepa na pozornosti. Hvala gospođo Brnjac. A sada u ime komisije riječ ima povjerenica Iva Johansson. Hvala gospodine predsjedatelju, uvaženi zastupnici. Schengen je jedno od najvećih postignuća Europske unije koje naši građani uvelike cijene, kao što je i ispravno istaknuo gospodin Aguilar, predsjednik odbora Libe. Rekla bih također da je Schengen ne samo proslavio 35 godina postojanja, nego je i položio značajan ispit. Ni u kojem trenutku nije Schengen bio važniji nego u posljednjih nekoliko mjeseci. Sve zemlje članice su poduzele drastične mjere kako bi zaštitile svoje građane od virusa. Većina zemalja u šengenskom prostoru su uvele privremene kontrole nad unutarnjim granicama, osim drugih mjera kojima se ograničavalo slobodu kretanja u Europskoj uniji. Sve su te mjere zbrojeno uspjele spasiti na desetke tisuća života, no one imaju ozbiljne posljedice po slobodu kretanja i također i e, ogromne gospodarske i socijalne troškove. Predsjednica Europske komisije i predsjednik Europskog vijeća su zajednički iznijeli europski plan puta ka ukidanju mjera ograničenja COVID-19. U skladu sa načelima iz ovoga plana puta komisija je 30. svibnja izdala komunikaciju u kojom se nastoji uvesti koordiniran i uravnotežen pristup ukidanju unutarnjih granica u šengenskom prostoru. To uključuje također i ukidanje i ne nužnih putovanja i preko vanjskih granica. E, zahvaljujući poboljšanju epidemiološke situacije, većina zemalja članica je ukinula svoje nadzore nad unutarnjim granicama, također i obvezu samoizolacije od 14 dana. Komisija također poziva preostale zemlje članice na ukidanje takvih kontrola i također ograničenja kretanja kopnom, morem i zrakom u Europskoj uniji. Očekujem da će sve kontrole nad unutarnjim granicama biti ukinute do kraja lipnja prije nego što počnemo popuštati ograničenja na vanjskim granicama. Propisi o Schengenu daju zemljama članicama određenu mogućnost diskrecije u uvođenju kontrole nad unutarnjim granicama na tri ili šest mjeseci i to na dijelovima granica ili na svima. Zemlje članice trebaju uspostaviti posebne prijelaze. Bilateralnim kontaktima sa ministrima i u redovnim videokonferencijama sa svim ministrima iz šengenskog prostora, a na temelju rada informacijske skupine o COVID-19 mogli smo riješiti mnoge probleme koji se tiču također i područja primjene ponovno uvedenog nadzora. U ovim mjerama koje su se odnosile na suzbijanje pandemije Komisija smatra da zemlje članice Europske unije i Schengena su se pridržavale propisa Schengenskog zakonika. Od 2015. godine šest e, šengenskih zemalja je ponovno uvelo nadzor nad granicama nakon preporuka vijeća i to zbog e, izuzetne imigracije i također terorističkih prijetnji i prijetnji na vanjskim granicama. Te su e, kontrole produživane i produživane sve do listopada ili sredine sudinoga ove godine. Komisija Mm, inzistira na tome da se iznađu alternative za takve postupke koje bi mogle donijeti iste rezultate što predviđa također i e, proporcionalne policijske provjere koje se mogu provoditi i u pograničnom području i kao takve mogu zamijeniti nesustavne kontrole na granicama. 2017. godine komisija je predložila jedan amandman na šengenski zakonnik, e, kojim se željelo ojačati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 postupke i propise koje se takvih tiču kako bi e, doista kontrola nad unutarnjim granicama bila istinski posljednje pribježište. No kao što znate, taj prijedlog komisije je blokiran, ali nedavno je iskustvo u nadzoru unutarnjih granica radi suzbijanja zdravstvene ugroze zahtjeva naša daljnja razmatranja. Komisija se zalaže za e, razmatranje pravnih i praktičnih koraka koji su potrebni kako bi se poboljšala naša reakcija i kako bismo se bolje pripremili na slične krize. Posebice trebamo u slučaju pandemije moći pružiti dosjedan europski odgovor na vanjskim i unutarnjim granicama. Europa sada može intervenirati samo u slučaju trajne i ozbiljne prijetnje na vanjskim granicama koje bi ugrožile funkcioniranje šengenskog prostora. No, ova kriza zahtjeva pojednostavljene i standardizirane postupke koji se mogu primijeniti i u brzoj izmjeni događaja. Također, ponovno uvođenje nadzora nad unutarnjim granicama treba popratiti s odvjetovanjima, a i također tamo gdje je to potrebno, sastancima između dotičnih zemalja članica i komisije. Kao što je pokazalo iskustvo iz proteklih mjeseci, ova odredba Šenkenskog zakonika se e, rijetko koristi u hitnoj situaciji. Učinak e, politike migracija i azila bit će pokretanje procesa kako bi se uspostavilo povjerenje između zemalja i kako bi se ponovno uspostavio šengenski prostor. Trebamo promisliti o tome kako osigurati koordinaciju između zemalja članica u kriznim situacijama u budućnosti i o tome kako možemo osigurati da i e, pravna stečevina Schengena bude spremna za nove izazove. Hvala vam lijepa. Hvala gospođo povjerenice i sada započinjemo sa izlaganjima ime klubova zastupnika. Počinjemo sa klubom Pučana. Na minutu 30 ima riječ e, Paolo Rangel. Izvolite. Grazie, prezidente. Schengen é sem dúvida um dos pilares da Schengen je jedan od stupova Europske unije. To je čak i najvažnije postignuće europske izgradnje. A dovodi se u pitanje pandemijom bolesti COVID-19. Više nego ikad prije države članice su paničarile i reagirale unilateralnim e, zatvaranjem granica. Sada mi moramo osigurati da se ostvari napredak da oporavimo u potpunosti šengesno područje i da prije svega uvedemo mjere koordinacije. U tom smislu pozdravljamo napore komisije. Moram reći da države članice nisu u potpunosti koordinirali svoje e, odgovore diljem Europe. To je ono što parlament želi reći. Trebam reći da nije istina da e, E, u okviru šengenskog zakonika nemamo odredbe koje također e, mogu dopustiti zatvaranje granica zbog javnog zdravlja. Ja moram reći da je u potpunosti legalno da imamo sada ovakvu situaciju. Hvala lijepo kolega, molim da se držite zadanog vremena, a sada u ime SID-a Riječ ima gospođa Fajon na dvije minute, izvolite. Hvala lijepa predsjedujući, spoštovana komisar. Hvala gospodine predsjedniče e, povjerenice, hvala na suradnji na svim sastancima koje smo imali prethodnih tjedana. Znam da u ovom trenutku ulažete napore kako bismo također oporavili i uveli nove mjere u Schengen. Bez toga nećemo e, i također napredovati u Europi. Imamo ovdje sada 30. godišnjicu, 35. godišnjicu Schengena, a nikad taj Schengen nije bio toliko doveden u pitanje. Države članice u svjetlu krize su poduzele individualne mjere, nije bilo nikakvih koordinacija, granice su ostale zatvorene, ljudi nisu mogli prelaziti granice, dolaziti doma i tako dalje. javni zdravstveni službenici nisu mogli također prelaziti granice. U tom smislu nismo bili pripremljeni za to i pravila su bila kršena. Tijekom proteklih četiri godine države članice, četiri države članice su uvele kontrole na unutarnjim granicama bez pravnog temelja. Takve mjere dovode u pitanje i prijete cijelom šengenskom području i e, europskoj izgradnji, europskom projektu. Ja si postavljam sljedeće pitanje. Jesu li takve mjere opravdane u Sloveniji u gradu Nova Gorica? Bilo je lakše na primjer otići u e, dio talijanski dio Staru Goricu a ne u Maribor na primjer. U tom smislu imamo i ugroze politici azila. Postavljam sljedeće pitanje. Ako to povežemo sa e, dobrim funkcioniranjem Schengena onda ćemo izgubiti taj projekt e, i u svjetlu migracije i politike migracija i tako dalje. Oba paketa moraju biti u u usvojena. A sada u ime Renew, gospodin Tudorače, dvije minute, izvolite. Hvala, gospodine predsjedniče, gospođo povjerenice, gospođo ministrice. Na zadnjoj plenarnoj sjednici imali smo priliku da odamo počast osobi Roberta Schumana koji je bio ključan za europski projekt u svjetlu vrijednosti solidarnosti i kohezije. 35 godina kasnije države članice su mm, pokazale tu, eh, da imaju tu volju otvarajući prozostor Schengen. 30 i Pet godina kasnije vidimo da ta postignuća trebamo braniti. U svjetlu ove krize imali smo ugrozu tih načela zatvaranjem granica i tako dalje. Europska komisija je bila previše e, skromna i nije dovoljno djelovala. E, tu su e, također se građani pitali gdje je uloga Europske unije. Ne smijemo to ponovo ponoviti. Ova kriza nam je pokazala mnogo stvari, načinu na koji funkcioniraju naša društva, naše slabosti i tako dalje. A naučili smo i vrijednosti solidarnosti računanja jedni na druge te zajedničke otpornosti. Mi smo shvatili na koji način funkcioniraju stvari bez Schengena nekoliko mjeseci. Postavljam sljedeće pitanje. Kako e, napraviti znači za Rumunjsku i za Bugarsku koji znači građani koji su izvan tog Schengenskog područja, a mi smo svi europski građani građani kako ovaj, e, učiniti situaciju da je to za njih održivo. To mora biti prioritet, politički prioritet. Hvala, hvala u istinu. A sada u ime ideja gospođa Tardino. Hvala gospodine predsjedatelju. Mi moramo upamtiti da zemlje članice moraju zadržati suverenost nad vlastitim granicama, ali mi smo bili prvi od izbijanja pandemije koji su zatražili ograničenja potovanja. No, komisija, i tu je sada povjerenica Johansson, je upitila kritike na zatvaranje unutarnjih granica i pokušala je e, ograničiti e, zabranu kretanja vanjskim granicama, zatvarajući ih samo kada je pandemija već bila van kontrole u brojnim zemljama. Da su nas poslušali mogli smo u veliki smanjiti širenje virusa u Europi i izbjeći također da e, Sicilija bude preplavljena ilegalnim migrantima. Kao da nije bilo dovoljno sada prihvatiti one mučitelje koji su došli brodom i rakete. E, sada trebamo riješiti i popuštenje ograničenja u turizmu, prometu i ugostiteljstvu i hoteljerstvu, a to su sektori koji su pretrpili veliku štetu i koje se sada treba opraviti, ali nijedan klub to više ne spominje. Hvala što ste se držali zadanog vremena. Sada u ime zelenih riječ ima zastupnica Štrik. Izvolite. u ožujku države članice su morale poduzeti cijeli niz mjera kako bi se borile protiv pandemije bolesti COVID-19 i u tom svjetlu su zatvorile svoje granice. Potpuno je razumljivo da su željeli zaštititi svoje građane, no to nije razumljivo kad imamo isto tako taj, to načelo temeljnih prava, slobodnog kretanja i nediskriminacije. Na primjer, u svjetlu toga e, građani Europske unije nisu se mogli vratiti u svoje domove, nisu mogli e, posjetiti svoje e, bližnje i tako dalje. Ono što je izuzetno važno da se prije svega usredotočimo na zdravstvene mjere, izuzetno je važno da te mjere ne budu disproporcionalne. Kad govorimo o unutarnjim granicama, one se polako otvaraju, no e, vanjske granice su i dalje zatvorene. Na primjer, tražitelje azila imaju probleme da dobiju efektivnu zaštitu i da se ujedine sa svojim familijama u Europi. Mi pozivamo komisiju i vijeće da se bore protiv takvih kršenja. Hvala. Hvala, dragi, draga kolegice. A da u ime ecr Hvala gospodine predsjedatelju. Ova kriza je ukazala na to koliko je na pogrešan put skrenula Europa u odnosu na što se planiralo prije godina Imali smo nedostatak koordinacije u suzbijanju zdravstvene krize, nedovoljnu koordinaciju u, u gospodarstvu i također zatvaranje unutar Schengena na neuredan način se ukinulo slobodu kretanja osoba, robe i e, vozila u Europi, a e, otvorilo se granice migrantima. Prije tri, e, tri dana smo na odboru Libe hvalili jednu od plovila nevladinih organizacija koje je iskrcavalo na stotine migranata u Italiju dok su sami Italijani umirali na tisuće. To sve nije Europa. Ne znam kako bismo to nazvali, ali ovo je nešto drugo. Hvala sada u ime kluba GUE NGL. Riječ ima zastupnica Daily na jednu minutu. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Ja smatram da u ovom trenutku Schengen pokazuje da je to temelj naših vrijednosti, ali isto tako E, pokazuje da je to i također diskriminatorni e, instrument. Ono što je izuzetno važno da Schengen od 2015. godine doveden u pitanje